Drage kolege, ajmo početi ovaj, ovaj dio našeg dnevnog reda koji se odnosi na MIFID. No prije toga odlučili smo dio ove točke dnevnog reda i ovog vremena predviđenog posvetiti regulatornim tehničkim standardima jer sad imamo napokon smo usvojili ove dakle ove zakonski akt duše još uvijek smo u fazi ispitivanja i vremena kada se još mogu potencijalne pritužbe iznijeti ali vi znate da je to je bio jedan dug proces rasprave između komisije i parlamenta i znamo da je to zapravo bio veliki zajednički napor da popravimo situaciju. Ali dobro, kasnije ću ići više u detalje, međutim, generalno govoreći mislim da je rezultat pozitivan. kad kad možemo i vrlo jednostavnim sredstvima vrlo složene strukture razriješiti i e, pravi put. Ali mislim da smo dakle na jedan uravnotežen način riješili stvari. Pa prema tome sad dajemo riječ našem izvjestitelju Markusu Ferberu. Ili će prvo naš izvjestitelj slušati, izgleda da. Onda počinjemo sa Martom Merlen. Izvolite. Hvala. Ovaj ATS kojeg danas e, ispitujete određuje vrlo visoke standarde za sigurnost elektronskog plaćanja i trebalo bi dakle to pojačati za, uz vrlo jaku identifikaciju i provjeru identiteta naših klijenata što bi trebalo bitno ojačati i osigurati elektronsku trgovinu Međutim, najprije, najprijepornija stvar u svemu tome je sigurna komunikacija između banaka i pružatelja usluga. Vodili smo vrlo intenzivne rasprave među svim dionicima, zemljama članama kao i jasno našim članovima Europskog parlamenta. I nadam se da smo napokon našli pravi put da razriješimo sve ove zabrinutosti koje su iznijeli svi dionici, prvenstveno banke, a onda i ostali. Također smo bili, mislim, u stanju razriješiti problem finteksa, a to je da banke ako imaju namjenska sučelja imaju problema sa spričavanjem drugih e, pružanje drugih usluga. Dakle, ATES koristi te namjenske, obavezno koristi te namjenska sučelja kad god ih banke ponude. Ali isto tako i daje puno jača jamstva sigurnosti za Fintex. Ako banke to ne mogu pružiti, onda moraju naći jedan drugi izlaz kroz online bankarstva. Mi uglavnom vjerujemo da te sada daju vrlo jake poticaje za sve sudionike na tržištu kako bi zajedno razvili e, zajedničke standarde a to naravno je vezano i za fintech inovacije i banke koje daju platforme na kojima se mnogi novi e, servisi, nove usluge mogu odvijati i to je vrlo nalik na ono što se dogodilo sa pametnim telefonima. Prve reakcije tržišta su bile vrlo pozitivne i od strane fintaksa i banaka. Sada počinju raditi zajedno na standardima za te namjenska komunikacijska sučelja. Komisija je uspostavlja jednu radnu skupinu koja će olakšati tu komunikaciju između banaka i Fintex. Prvi sastanak je pred nama. Zatim, dionici na tržištu su nam rekli da im treba sigurnost što je prije moguće glede zakonskog regulatornog okvira da mogu početi raditi. Pa se mi nadamo da ćemo vrlo brzo dobiti, da kažemo, i odobrenje i parlamenta i vijeća kako bi se to sve moglo i što je prije moguće, nadamo se već u trećem mjesecu u ožujku, objaviti kao službeni dokument. Hvala, sada kolega Olbrih. Hvala, ja ću pokušat e, biti kratak i govoriti stvarno unutar one minute koliko ste nam dali. Dakle, pozdravljamo napreda komisije na ovom ATS-u. Mi nismo tako uvjereni kako je to i komisija. U i to zbog vrlo konkretnih razloga, ali i zbog proceduralnih razloga. Proceduralni razlozi bi bili sljedeći. Komisija je odbila neke od, da kažemo, pitanja ili jednostavno nije razradila neka pitanja koje smo mi postavili u našem mišljenju u lipnju. Naravno, to je na prava, ali kad smo usvojili ATS u studenom, mi smo shvatili da su dodani zahtjevi potrebni kojih nismo prije bili svjesni volili bi imati priliku da to komentiramo kao što se to i tražilo u uredbi. Prema tome vidimo da je ovo procedura koju nismo do sada još vidjeli u ostalim stvarima koje smo razvili. Nadamo se da se to više neće ponavljati. Zbog toga smo prije nekoliko dana i poslali jedan dopis u kome smo iznijeli sve ove zabrinutosti. Ja ću vam samo jedno od problema koje smo mi tu naveli ovdje izdvojiti, a to je razmjer u kojem komisija smatra da je postignut izbalansirano rješenje za obje strane u odnosu na um, kompletno brisanje ekrana monitora što mi mislimo da se to ne bi smjelo dozvoliti ni u kom slučaju ali ako to bude slučaj onda je naš dojam da to komisija smatra da je to izbalansirano rješenje ali mi ne mislimo da je to ikako rješenje koje se može u ATS-u tolerirati jer to je isključivo politička odluka i prema tome odgađa se da to o tome donese odluku se na nacionalnoj razini, znači drugim riječima ništa nisu riješili, samo su stvar odgodili ali sve će ovisiti jasno o procjeni samog sučelja koje će banke staviti na raspolaganje. Da se vidi da li bank, ta sučelja koje banke budu stavile na raspolaganje, da li su usklačena sa ATS-om i naravno da li financijski nadzornici to mogu odobriti. Ali to je jedna procjena koju trebaju informatičari, informatički stručnjaci provesti za koja nacionalna tijela uopće nisu u stanju, niti opremljena. Dakle, mi vidimo da je to je ono što je moguće, što funkcionira zapravo isključivo u informatičkoj strukturi banaka, a zemlje to ne mogu. A vidite, imamo više od 6000 banaka u Europskoj uniji. Prema tome, to je ogroman teret e, koji će jako iscrpiti resurse nacionalnih članica. A osim toga imamo i razne uvjete koje trebamo premata i su ispuniti. Jedan od tih uvjeta nas posebno brine kao i nacionalne vlasti. Naime, sad zapravo sve te kompleksne odluke moraju nadležna tijela dovesti. I zatim se kaže da nacionalne vlasti trebaju uzeti u obzir da li je sučelja koja nude banke, da li to ide na zadovoljstvo svih korisnika. Drugim riječima da je banka pri, ulazi u obzir da bude, da uživa jedno zakonsko izuzeće to će ovisiti o tome da li jedan kompletno drugi set naših dionika ovdje procjeni da je zadovoljan sučeljem. A to je jedna vrlo neuobičajena pravna konstrukcija ali zato mislimo da će tu čitav niz problema se iz toga izroditi. Pa možda im bi trebali još mjesec, dva razmisliti da se to nekako nađe bolje rješenje. Mi smo tu imali stotine različitih slučajeva, za svaku banku zapravo posebnu situaciju, ali kako to razriješiti vidjet ćemo. Hvala. Evo prvo naš izvjestitelj Markus Feber. Hvala lijepo komisiji i EBI na Europskoj bankarskoj nadzornoj organizaciji na svim ovim izvješćima. Mi smo stvarno vodili prilično vruće diskusije, ne samo ovdje, nego i bilateralno. Ja mislim da smo sad uspjeli dobiti e, dobar e, dobar kompromis. Naime, da smo uspjeli kod PSDA uz visoku zaštitu korisnika, potrošača i podataka ipak otvoriti tržište z, e, mislim da ono što sam dobio povratnu informaciju sa svih strana jest da je to jedan uravnotežen dobar kompromis. Toga sam ja zapravo vrlo zadovoljan s onim što nam je komisija tu predočila. Imamo što još samo dva mala otvorena pitanja. ATS predviđa da nacionalne vlasti načelno moraju e, pripremiti jedan mehanizam osiguranja da se ne bi e, zaostalo ako su neki kriteriji ispunjeni. Jedan od kriterija je da recimo sučelje mora tri mjeseca postojati i da zatim sve e, svi dakle pružatelji usluga, platnih usluga moraju biti zadovoljni tim sučeljem i njegovim načinom funkcioniranja. A pitanje je da li će to biti kad se provede, provedu testovi živo. Ko će onda na kraju tu procjenu učiniti i ko će na kraju odlučiti o tome da ne bismo dolazili do arbitraže, nacionalne vlasti ili kod druge. Druga stvar, to su stres testovi. ATS predviđa da nacionalne vlasti nadziru funkcionalnost upravo sa stres testovima i to onog časa kad se takva jedno sučelje oslobodi i pusti u funkciju. Ako nešto ne opstane na stres testu, onda idemo na rezervnu e, varijantu. I sad je pitanje koje će se funkcionalnosti tu ispitati, da li postoje neke smjernice za taj stres test, da li će evropski, dakle bankarski nadzor, naša agencija dati još neke posebne smjernice i da li će to na kraju biti općenito moguće provesti prema istim kriterijima na usporediv način u svim zemljama, dakle bez obzira o kojoj državi bila riječ, da li će biti svi u stanju isto primijeniti. To je bilo moje pitanje. Hvala. Kolega Ludvigsan. Hvala lijepo. Mislim da je prijedlog komisije o tehničkom standardu za jaku autentifikaciju, dakle provjeru identiteta klijenta, da je to apsolutno u interesu i banaka i samih potrošača i klijenata. Mislimo da će to sučelje biti obvezno kako bi se banke mogle identificirati pod pretpostavkom da svi raspolažu tim tehničkim mogućnostima. Ako komisija uvede ovu opciju um, rezerve, rezervnu opciju, onda će to naravno ovisiti ovisit sve skupa da li se onda mogu opće plaćanje izvršiti preko tog sučelja. Što se tiče prijedloga EBA o RTS-u, onda mislim da parlament tu igra vrlo važnu ulogu i da mora osigurati ista pravila za sve. Što se mene tiče, ja mislim da je ovaj prijedlog komisije o RTS-u vrlo dobar. I stoga mislim da mogu apsolutno poduprijeti taj prijedlog komisije. Hvala, ima li drugih kolega? Prije nego što ovo zaključimo, nekoliko bih riječi ipak rekao. Ja sam u cijelosti svjestan. Dakle, da to nije baš savršeno rješenje jer smo mi imali vrlo različite stajališta u samom startu. Ja, meni su recimo odgovarali i prvi prijedlozi institucije za nadzor banaka. Ali sad kao što znate imamo različita izuzeća za koja imamo cijele kompletne e, rezervne pozicije rezervna rješenja i tako nekako smo i došli do ovih kompromisa. U odnosu na prethodni tekst na kom je komisija radila, mislim da su ova izuzeća doista veliki napredak predstavlja veliki napredak. Naravno, postavlja se pitanje kako će to konkretno raditi kasnije, kako će se pokazati u praksi. Očito je da ključnu ulogu mora odigrati EBA, odnosno Agencija za nadzor banaka, jer nacionalne vlasti bi trebale na isti način interpretirati kad ko ima pravo na izuzeća od ovog sučelja. I sad svako divergiranje od takvih tumačenja bi naravno završilo na štetu našeg unutarnjeg tržišta kao i svih usluga, platnih usluga i platnog prometa. Međutim, imamo tu i nove zadaće, a to je verifikacija cijelog sigurnosti čitavog procesa plaćanja i svih protokola. Naravno u skladu sa člankom 17. a to je ispuniti sve zahtjeve usklađenosti sa ATS-om koji su bili u člancima 30 i 36 i e, članku 322. Dakle, to je jako puno posla još, a kako bi se zajamčila visoka razina konvergentnosti u nadzoru i zaštite potrošača. I e, zato je, vidimo, jako potrebna dobra suradnja među nadležnim vlastima, a to su svi dionici komisija i EBA. Naravno, da bi postigli tu konvergenciju trebali bi neke aspekte ATS-a možda pojednostavniti malo. Primjerice ovo je pitanje provjere identiteta kako bi se osigurao čitav proces. Ne može se sad dakle onako kako ja to razumijem, je da su nadležna tijela ona koja donose izbalansiranje, procjene, a neće dozvoliti da se jednostavno razlaze gole konkurencije koriste kao dakle ne da nam konkurencija konkretna nameće što ćemo i kako raditi. Ne, nama treba uravnotežen postupak i to je, mislim, jedini način da upravo ovaj namensko sučelje postane jednim standardom i koji nam daje adekvatnu razinu sigurnosti. A izuzeće ako se toleriraju moraju biti naravno na jedan dosljedan način e, odobrena, a ne zato što je neki od konkurenata bio nešto agresivniji od drugog. I tu mislim da vidim da će puno toga biti potrebno učiniti kako bi taj kompromis doista i funkcionirao u praksi. A ujedno je to i moje pitanje komisije, kako namjeravate razriješiti to pitanje i osigurati da se taj cilj doista ostvari. Hvala. Uh, Hvala lijepo na ovim komentarima. Ja ću samo kratko reagirati na to. Kao što sam već rekao u uvodnim opaskama, mi smo uspostavili jednu platformu suradnje između banaka i finteksa koja bi trebala početi s radom ne uskoro nego već u ponedjeljak sljedeći. I mi smo nekako uvjereni u to da će to biti ono pravo mjesto za raspravu o praktičnim modalitetima, tehničkim pojedinostima kako bi se IPS mogao doista implementirati. E, ta radna skupina, ta platforma će imati šest mjeseci da to obavi i može računati sa potporom komisije i svih ostalih involviranih i nadamo se da će nam se i EBA, odnosno nadzorna agencija za banke, pridružiti. Ako se i nakon toga, nakon što radna skupina završi svoj posao, budu potrebne daljnje specifikacije i da i daljni detaljni dogovori da zaista to sve funkcionira kako treba, onda ćemo vjerojatno pripremiti eh, mislim onda bi bilo dobro da pripremimo smjernice to bi nam pomoglo što se ovih pitanja tiče koje smo čuli ko treba procjenjivati kvalitetu sučelja vjerujemo da će to biti uloga nadležnih nacionalnih tijela pod naravno nadzorom i vodstvom EBE e na jedan način u praksi koji još nismo definirali do kraja, ali ćemo. Ono što smo što se tiče otpornost testova otpornosti, stres testova, ja vjerujem da ćemo u toj skupini koju sam spomenuo da ćemo tu gdje su recimo svi dionici i svi igrači na tržištu biti u stanju donijeti jedan dogovor o tome kako ti stres testovi, odnosno testovi otpornosti trebaju biti provedeni. A nakon toga, nakon što i budemo imali tu platformu suradnje između finteksa i banaka, onda mislim da će na EBI ostati da ona definira kako se uopće trebaju ti testovi otpornosti provesti, kako oni trebaju funkcionirati. Hvala. Mislim, ovo što smo čuli od komisije zapravo još uvijek nije razriješio ono ključno pitanje. To je sve zapravo samo odgađanje i prebacivanje na EBU da ona donese rješenja i samo jedno odgađanje i Mislim, unatoč tome što je prošlo 8 mjeseci, mi ni dalje nemamo nikakve jasnoće u cijeloj toj priči. Dakle, ništa nije razriješeno. Hvala. Markus? Samo nešto ukratko s moje strane. Ja sam već čekao, ja cijenim ovaj napredak koji je postignut i kontekst koji imamo, uključujući čak i Europsku središnju banku koja treba u ovom dosije odigrati svoju ulogu. Naravno da mislim da ova suradnja, vrsta suradnje se zapravo uklapa u naše zakonodavstvo. Zakonodavstvo nije doneseno da bi zaštitilo banke, nego da zapravo i ni fintex, nego da zaštiti naše potrošače, naše građane. Prema tome mislim da je ovo uravnotežen pristup kojeg je komisija pronašla, kako bi obje strane tu objedinila za istim stolom u interesu zaštite potrošača. Ako to uzmete u obzir, onda mislim da je to apsolutno dobar, izbalansiran kompromis. Dobro, doista mislim da je to jedan velika zadaća za nadležna nacionalna tijela, to tu smo na čistu, kao i za EBU, nadzorno tijelo za banke Europe, ali vidite, mi bi sad trebali doista i isporučiti ono što se od vas čeka, očekuje. Drugim riječima, jako je puno posla pred vama. Mi bi htjeli da ovaj namjensko sučelje postane standard, a da ove rezervne, rezervna rješenja budu samo vezane za izuzeća. Ali da bi to postalo standard, to zahtjeva na kontinuirani nadzor i kontrole, inspekciju što naravno ovisi obje strane jer ne možete s jedne strane nametati restrikcije tržištu i uslugama, platnim uslugama za naše klijente i to zbog argumenata koji su recimo sljedeći, moramo to bojkotirati jer želimo da se isprazne, dakle želimo da se kompletno brišu taj problem brisanja monitora i to ne možete učiniti. Prema tome mi moramo da bi svoje ciljeve ostvarili implementirati ovaj kompromis. Znam, svjesni smo da će to biti veliki teret za nacionalna tijela, nadležna, ali s obzirom na to kako se stvari odvijaju, to je ujedno predstavlja i veliku šansu za njih da razviju svoje nadzorne sposobnosti kako bi mogli upravo i dati ona nužna sigurnosna jamstva. Oni nisu sami operatori, ali oni će sve okupiti za stolom i oni će osigurati da se pošteno igra i da je odnos prema potrošaču u krajnjoj liniji pošten kao što je komisija rekla, ako bude potrebno kasnije izdati još smjernice konkretne sa napucima, jer vidimo kasnije da nešto ne funkcionira, to ćemo još uvijek stići napraviti. Moramo nadzirati taj proces i vidjeti da li je potrebno neke ispravke provesti. Hvala, a sad prelazimo na sljedeću točku, a to dajem, prepuštam riječ o tebi, Markus. Hvala. Sada ćemo razgovarati o pitanju ekvivalentnosti temeljem MIFIDA 2 kao i što se tiče PSD 2 dakle zanima me tko je ovdje iz komisije dat ću riječ Telmanu Luderu A, vidim da ste ovdje. Vidim da je ovdje moj tim stručnjaka za MIFID. Očito e, sam bio previše zabavljen e, timom za PSD2. Izvoli. Thank uh, Hvala. E, hvala vam na prilici koju ste mi dali da vam nešto kažem o odlukama ekvivalentnosti koje smo donijeli te na prilici da vam dam kratki pregled trenutne situacije na tržištima nakon što su donesene odluke o ekvivalentnosti, već e, imamo prve rezultate. Te odluke su donesene prije tri tjedna. Stupili smo u kontakt s regulatorima e, u zemljama gdje se događa ekvivalentnost da vidimo što i kako se to odražava na situaciju u praksi, pa vam mogu nešto reći o prvim rezultatima. Dakle, Imamo e, ekvivalentnost u području trgovine izvedenicama i dionicama. Kada je riječ o izvedenicama mi dajemo ekvivalentnost u slučaju usklađenosti sa obvezama za trgovanje, a treća zemlja mora nama dati odluku o ekvivalentnosti kojom se jamči usklađenost sa njihovim pravilima. Imamo samo jednu jurisdikciju koja je trenutno priznata, to su Sjedinjene američke države. Kao što znate, oni imaju obveze u području trgovine izvedenicama od 1930. I mi smo e, isto tako prihvatili da su e, neke njihove platforme sukladne sa našim pravilima, a oni su izdali nalog o izuzeću kako bi američki državljani mogli koristiti europska mjesta za trgovanje, e, a da kako te obveze trgovine uglavnom se e, tiču vrlo likvidnih e, instrumenata, odnosno swapova i CDS-ova. Prva iskustva su hrabrujuća, sustav je uspostavljen, imamo samo nekoliko preostalih pitanja koja moramo riješiti i to se uglavnom odnosi na činjenicu da imamo recentni sustav nego Sjedinjene države, tako da smo nakon provođenja ovih odluka o ekvivalentnosti, oni su već imali 12, 12 e, odobrenih mjesta za trgovinu slopovima, dok e, će naša priznata mjesta za trgovinu doći na internet tek postupno. Mi imamo inicijalni popisa 12. E, mjesta za trgovanje iz SAD-a, ali smo također ispregovarali da se taj popis može redovito ažurirati kako budu pristizala nova mjesta za trgovanje u EU. Isto tako imamo i neke zahtjeve vezano uz izvješćivanje. Riječ je o dilerima s iz sad koji e, se koriste europskim mjestima za trgovanje. Oni i dalje moraju podnositi izvješće u SAD-u. Dakle, htjeli bismo i to pitanje riješiti na način da oni e, također priznaju i naše sustave za izvješćivanje. No činjenica je da se naš sustav za izvješćivanje ponešto razlikuje od njihovog, tako da su tu preostali još pregovori vezano uz ovo dodatno pitanje. E, međutim, to ne dovodi u pitanje sam sustav za uzajamno priznavanje odluka. Zatim, što se tiče izvedenica, e, što se tiče swapova za kamatne stope, Hong Kong, Singapur i Australija još nemaju obveze u svezi sa trgovanjem. Čim se to dogodi, e, i oni će također priznati e, naša mjesta za trgovanje. Uh, da sada prelazim na dionice. Što se tiče obveza u području trgovanja dionicama, u ovoj fazi SAD, Švicarska, Hong Kong i Australija dolaze u obzir. Imamo još jednu odluku koja, se, koja je u tijeku, a tiče se Južnoafričke republike. Nadamo se da ćemo to ubrzo finalizirati. Što se tiče ovih zemalja koje sam spomenuo, Rekao bih da smo time pokrili gotovo sve zemlje koje imaju izdavatelje koji e, u značajnom mjeri trguju u Europskoj uniji, budući da je to mjerni kriterij za ovu obvezu u području trgovanja. Ona se aktivira u slučaju da e, izdavatelji iz neke zemlje također u značajnoj mjeri obavljaju aktivnosti i posluju u e, Europskoj uniji. Dakle, tu imamo Hong Kong, Australiju i SAD i imamo također i scenarij za priznavanje Švicarske. Sve komponente svih 20 e, komponenti švicarskog indeksa e, se u značajnom obujmu trguju na tržištima Europske unije Imamo još 12 dionica koje su na dvostrukom popisu SAD-a i Europske unije. Iz tog razloga je SAD uključen u ovaj paket mjera za priznavanje. Imamo samo mali broj e, onih zajedničkih e, stavki na popisu sa Hong Kongom, dvije i isto vrijedi za Australiju, ali smo ipak priznali i e, te jurisdikcije za ovu svrhu. Što se događa nakon što se donese odluke o ekvivalentnosti? Pitanje je li se nešto promijenilo u smislu same trgovine. Krenut ću od Švicarske. Što se tiče Švicarske, postoji značajan e, volumen trgovine u Evropskoj uniji. Omjer je 50-50, u nekim slučajevima je bilo 70-30 ili 60-40 a e, prve posljedice ove odluke su e, da je došlo do migracije prema švicarskim platformama, tako da je neosporno da je šest burzi povećalo svoje udio na tržištu sa 61 e, na 71%, a europske trgovinske platforme koje su trgovale sa SMI 20 izgubile su udio na tržištu oko 2 do 3% na svakom mjestu trgovanja. Švicarska tržišta imaju veći volumen i dakle nakon priznavanja pokazalo se da je došlo do određene migracije prema švicarskim mjestima za trgovanje. Mi to analiziramo sa ESMom, ali očigledno je da postoji potreba da se da se naši, e, naše veličine tijekova usklade sa njihovima. I sada prelazimo još na situaciju u SAD-u i tu imamo neke prve informacije. Kao što znate imamo 12 takve izdavatelja na dvostrukom popisu, dakle koji su uvršteni na burzu i u SAD-u i u Europskoj uniji. Što se tiče SAD-a, situacija je bitno drugačija od Švicarske, to je uglavnom sekundarni popis Dakle, trgovanje je e, obujmom mnogo manje u SAD-u nego što je to u Europskoj uniji. Dakle, prvi nalazi iz SAD-a nam pokazuju da nije došlo do bitnih promjena u trgovinskim tokovima. Kao prvo nije došlo do povećanja trgovinskih e, tokova u, kada je riječ o ovih 10 do 12 dionica. Imamo 14 dionica na koje se odnosi ova obveza trgovanja i e, početni podaci nakon e, tri tjedna pokazuju da je došlo do e, smanjenja obima trgovanja u Europskoj uniji. Mi ne možemo reći da je to vezano uz MIFID, ali sveukupni volumen e, ovih dionica, odnosno trgovine ovih dionica je zapravo pao u prva tri tjedna u siječnju, ako to usporedimo sa prethodnom godinom, sa 2017. godinom. Što se tiče burze i izvan e, burzovnih e, tržišta, e, dakle imamo oko 34% izvan burzi i ostatak je na burzama. Dakle, nakon ove odluke o ekvivalentnosti nije došlo do značajne promjene kada je riječ o ovim dionicama, odnosno o trgovini ovih dionica u SAD-u. To bi bilo što se tiče dionica. Mislim da smo tu obuhvatili situaciju što se tiče onih trgovinskih partnera s kojima najintenzivnije trgujemo. Dakle, tu, svi partneri su pokriveni našim odlukama o ekvivalentnosti. Što se tiče e, Švicarske, rekli smo da je došlo do, do migracije na njihovu burzu. A što se tiče onih gdje nema značajnih preklapanja u e, vremenu trgovanja, kao u SAD-u trenutno nije došlo do e, migracije trgovinskih tokova prema SAD-u, čak je došlo do pada trgovine u SAD-u i nije došlo do promjene ravnoteže e, u trećim zemljama kada je riječ o trgovanju na burzi ili izvan burze. Dakle, imamo 66% e, na burzi i 34% izvan burze. Dakle, situacija je stabilna. Hvala vam i želim pozdraviti gospodina Ostamana iz EZME i odmah mu dajem riječ. Thank hvala vam i hvala vam što ste organizirali uh, ovaj sastanak vezano uz odluke o ekvivalentnosti. Mi nemamo neku posebnu ulogu u ovom postupku, ali ćemo vam uh, rado reći naše mišljenje o već donesenim odlukama. Krenut ću o trgovinskim obvezama za dionice, Dakle, mi nešto ću nakon toga reći o izvedenicama i na kraju ću e, iznijeti opće zaključe o čitavom okviru za ekvivalentnost. Što se tiče dionica, e, temeljem intenzivnih kontakata sa regulatornim e, tijelima u svijetu mogu potvrditi da je to izazvalo veliki interes, ali i zabrinutost u zemljama izvan Europske unije. Velika količina dionica koje imaju, koje su koje se nalaze u nekoj zemlji e, trguju se i u EU uniji pa spadaju u područje primjene MIFID-a 2. Regulatori nekih zemalja su bili zabrinuti da će to e, ti propisi utjecati na e, njihove jurisdikcije te da bi to moglo negativno utjecati na likvidnost trgovanja i da bi moglo negativno e, utjecati na kvalitetu izvršenja europskih investitora. Zato pozdravljamo da je Europska komisija uspjela dati odluku o ekvivalentnosti e, prije e, datuma primjene MIFID-a za niz važnih jurisdikcija i na taj način europski investitori dalje imaju pristup međunarodnim tržištima također se daje odgovarajuća pravna sigurnost e, sudionicima na tržištu. E, što se tiče pravnih, pravnog dosega MIFIDA 2, ESMA je e, započela rad izvan ovog okvira ekvivalentnosti. To se također primjenjuje na sve instrumente kojima se trguje na mjestima trgovanja u Europskoj uniji što uključuje i instrumente koji imaju e, glavni izvor likvidnosti e, izvan Europske unije i njima se samo marginalno trguje u Europskoj uniji. Dakle, ako neka e, investicijska tvrtka iz Europske unije trguje na stranom tržištu, to mora biti i ostati transparentno Međutim, ako je e, mjesto trgovine u trećoj mjestu već osiguralo transparentnost, onda nije potrebno e, davati dodatna e, opterećenja. Što se tiče ESME i ove inicijative, to je također izazvalo veliki interes i mi smo dobili povratnu informaciju od 12 eh, mjesta trgovanja i svijeta što ćemo morati ocijeniti tijekom ove godine. Sada ću nešto reći o obvezi trgovanja za izvedenice. Drago nam je da je ova odluka donesena na vrijeme tako da se ova obveza može početi, se mogla početi primjenjivati od 3. siječnja 2018. godine eh, što je u skladu sa obvezama Europske unije u sklopu okvira skupina, eh, skupine G20. ESMA je e, formulirala ovaj tehnički standard imajući u vizu, vidu međunarodno e, preuzete obveze u Europskoj uniji te situaciju u SAD-u. Zato pozdravljamo da je odluka odobrila, da je komisija odobrila odluku ekvivalentnosti sa SAD-om. Što se tiče trgovine e, izvedenicama, ova obveza bi trebala utjecati na manji broj zemalja nego kada je riječ o trgovini dionicama, međutim bilo bi svejedno poželjno da se pozabavimo glavnim jurisdikcijama kroz određeno vrijeme. I sada ću na kraju nešto reći o samom okviru temeljem MIFIDA 2. Na integriranim tržištima odluke ekvivalentnosti su od velike važnosti u kontekstu Brexita, interakcije sa trećim zemljama, postat će još važnijom temom u budućnosti. Ovaj režim ekvivalentnosti iz mifid 2 vrlo je složen, ponekad je fragmentiran i obuhvaća neke obveze, a ne druge. ESMA smatra da bi možda bilo dobro da se analizira režim koji se primjenjuje na treće zemlje iz MIFIDA 2. Mi smo vam spremni u tome pružiti pomoće. Hvala vam, ja sam spreman odgovoriti na vaša eventualna pitanja. Hvala sada prelazimo na pregovarački tim iz Mifida. Riječ će dobiti izvjestitelj. Prvo puno hvala na ovom pregledu koji ste nam dali. Do sad imamo za trgovinu drevatima i sporazum o ekvivalenciji, imamo sporazum i sa SAD-om, a kod e, ovih drugih sa Hong Kongom i Švicarskom. Međutim, kod izvedenica, kod derivata je naša bilanca nešto malo tanka. I koje su sad posljedice za trgovinu? Da li Evropska unija može, s obzirom na tako kratak popis e, ekvivalentnosti, opće ispuniti svoje obveze prema G20? I kako ćemo zapravo sa ekvivalentnim jurisdikcijama na području e, ekvivalenata i ekvitija kapitala, kako ćemo to uskladiti? Kod e, odluka o ekvivalentnosti me zanima. Nadam se da ovdje socijaldemokrate ne ometamo. Zanima me dakle što je komisija tu novog naučila i kakva nova iskustva ima. Ima li uopće komisija resurse da dođe do stručnog rješenja? Jer pitanje, to pitanje o ekvivalentnosti sa SAD-om je svakako pitanje zapravo uvrštavanja ovih alternativnih trgovinskih sustava ATS-a. I mi smo već vidjeli da je jedan veliki dio provjera ekvivalenta na kraju je provodio SEC, a na kraju je komisija jednostavno njihovu procjenu preuzela. Pa me sad zanima kako će komisija osigurati da treće zemlje ne podmetnu krive informacije našim vlastima. A zatim ESMA za ESMA im sljedeće pitanje. Njihov predsjednik Steve Mayer je u dopisu od 20. prosinca iznio nekoliko problematičnih pitanja u odnosu na treće države, pogotovo što nemamo jedan jedinstveni režim u Europi za sve moguće um, mjesta na kojima se trguje u trećim zemljama sa derivatima i ostalim dakle, izvedenicama. A ako to ne bi bilo potrebno, postoje različite konstelacije u kojima poduzeća iz trećih država fingiraju kao europska poduzeća i onda ovdje trguju. E sad, možete li nam tu malo stvari objasniti? Kako komisija tu situaciju procjenjuje? I oprostite, ali moram još jednu stvar ovdje načeti. Imamo još uvijek jednu državu koja je za sad još u Evropskoj uniji, ali će uskoro podlje, mislim, morat poštivati režim kao treća zemlja. Pa sad, naravno, pitanju je Britanija i ovaj režim za treće države u MIFID-u 2 nije stvoren pod pretpostavkom da trenutno ovaj tržište kapitala Europske unije može ići u treću zemlju kao što je Britanija u budućnosti. Znači, budući odnos između Velike Britanije i Evropske unije će se morati još naravno u detaljima razriješiti, ali me zanima kako ESMA to onda gleda kako će tu se MIFI 2 primjenjivati i koje će biti modifikacije mifid 2 potrebne, pogotovo u članku 35 i 36 što se tiče ovih OTC-ova, dakle onog što se u MIFID-u 2 Dakle, kad se riječ o trgovini i stvarima onoj na reguliranim mjestima. Euh, euh, Čini mi se da ste rekli ono najvažnije, međutim što se tiče ovih odluka ekvivalentnosti, tu nas brinu dva pitanja. Nažalost, u trenutku kada razgovaramo o ovome, mi moramo anticipirati neki budući režim. S obzirom da će se to dogoditi uskoro. Naime, pritom mislim na Brexit. E, vi ste nas kao izvjestitelj podsjetili što je bilo u postupku odobrenja ekvivalentnosti s SAD-om i to je bio problem za parlament. Znam da je komisija donijela odluku da ovlasti koje parlament ima vezano uz delegirane akte o ekvivalentnosti temeljem solventnosti 2, da to nije režim kojem komisija želi dati prednost. Međutim, sada u ovom trenutku, u posljednjem trenutku, bez e, ikakvog transparentnog postupka mi otkrivamo ovo pitanje. Mislim da tu moramo biti jasni budući da će ovo pitanje postati još relevantnim u, s obzirom na perspektivu Brexita. Hvala. Vrlo sam zahvalna na uvodu koji je dao e, gospodin Luter. Naravno da postoje dva razloga zašto smo se u MIFID-u opredijelili za ekvivalentnost. Prvo zbog obveze trgovana izvedenicama gdje smo e, uvelike zaostajali za SAD-om, e, a naši OTF-ovi su došli kasnije i to je bio glavni pokretač e, cijele rasprave o ekvivalentnosti jer smo željeli da ne izgubimo svu trgovinu u korist SAD-a a osim toga to se uvijek iznosilo kao primjer na primjer dionica Apple-a koje su se e, s kojima se trgovalo u Njemačkoj e, e, a ako ne biste dopustili da europski ulagači imaju pristup glavnom izvoru likvidnosti na tržištu SAD-a doveli biste ih u nepovoljniji položaj. Dakle, sada provodimo puno vremena raspravljajući o tome naknadno. E, to nas može naučiti kako postupati u budućnosti. Dakle, odluka o ekvivalentnosti bi morala možda biti na početku rasprave u svakom trijalogu, a ne na kraju. Govorili ste o primjeru Švicarsku. Mislim da postoji golema razlika između e, sustava ekvivalentnosti za dualističke dionice koje kotiraju u Europskoj uniji e, uz usporedbi s tržištima gdje e, nakon MIFIDA jedan e, se pola e, tih papira kotira na, u, na europskim burzama. Ali cijelo pitanje švicarske ekvivalentnosti je da postoji taj režim minimalnog iznosa za koji se smije povećati cijena dionice. Dakle, treba to uskladiti sa takvim režimom u Europskoj uniji. Ako bude postojala potpuna ekvivalentnost, onda je taj režim takozvanih tikova ključan, jer nacionalne vlasti mogu samo e, dati izuzeće e, da se e, ne da se uzima u obzir i švicarsko tržište a ne samo europski sustav tikova E, dakle, treba paziti da se, e, da se burze e, u Europskoj uniji ne nađu u nepovoljnim položaju. To je situacija koja se vrlo razlikuje od situacije gdje se govori o dualističkim papirima. Dakle, nije lako pratiti te podatke. Kao što većina vas u ovoj sobi zna, provedba e, Mifida 2 je trebala početi 3. siječnja ove godine, a 17 od 28 država članica još nije u potpunosti preuzela MIFID 2 u svoje nacionalno pravo i ne provode tu uredbu od 2. siječnja. To je pola država članica koje ne primjenjuju naša vlastita pravila. A kako ćemo onda e, pratiti ekvivalentnost ekvivalentnost diljem svijeta ako pola naših vlastitih članica to ne primjenjuje. Dakle, e, e, to postaje vrlo političko pitanje e, i druge zemlje će to teško prihvatiti. Dakle, e, te političke odluke koje se temelja na tehničkom znanju, ali nisu dio formalnog sustava, e, stvaraju probleme. Švicarci prigovaraju da je ovo jednogodišnja odluka, mislili su da će biti trajna. To pokazuje da je riječ i o politici, a ne samo o tehničkim pitanjima Dakle, ne znam e, kako to riješiti osim e, da ispočetka počinjemo odlučivati o e, tome postoji li odluka o ekvivalentnosti. Dakle, trebamo početi ispočetka i odlučiti što želimo postići. Ono što mene brine je da kada dođe do Brexita ovo će se morati rješavati na vrlo visokoj razini jer 30 dnevna obavijest o konkurentnosti za najveće svjetsko financijsko tržište neće funkcionirati. Ako mislite da to možete raditi e, za svaki slučaj posebno, to neće funkcionirati. Dakle, mislim da je ekvivalentnost doista teška tema, komplicirana tema. E, bivši povjerenik Lord Hale je priznao da to ne funkcionira na pravi način, da će se obaviti horizontalna studija. To je naravno rečeno prije referenduma o Brexitu. U potpunosti svačam da se situacija promijenila, ali sada je još hitnije da se taj horizontalni posao obavi e, kako bi se od držala reputacija e, ovaj, burzi u Europskoj uniji. Hvala. A sada Karolin Aktever za liberale. Želiš li uzeti riječ? Hvala ne, u ovom trenutku ne. A sada imamo spontano za e, javljanje za riječ. Ashley Fox. Pa hvala, ja sam došao na ovo ispitivanje da bih govorio o PSD2 i o... Da, ali promijenili smo redoslijed jer eh, je predsjedatelj otišao, ostavio me da govorimo o Mifidu, ali kada su te informacije javljene eh, zastupnicima, jer ja sam si zabilježio da moram doći u 9.50 da govorim o toj temi, pa ja mislim da je mail poslan jučer, u koliko sati? U svakom slučaju to nije došlo do mog ureda i do mog rokovnika. Ja sam u 9 bio u uredu i nisam to dobio do 9.45. Pa mislim da se takva odluka mora eh, javiti. Naši uredi primaju veliki broj e-mailova, ali to objašnjava zašto nisam bio na toj sjednici. Hvala. Pa ispričavam se ja ću zamoliti naše službe da provjere kad je mail poslan. Da li se neko želi javiti po pitanju MIFIDA 2, postupci ekvivalentnosti? Pa poslano je jučer ujutro prije podne, dakle 11.32. Provjerite vaš sustav e-mailova. Aha. Dakle, to je to, pa idemo istim redoslijedom, gospodin Ljuder prvo, a onda gospodin Oslman. Gospodin Ljuder. Puno hvala na mogućnosti da odgovorim na neka od e, vrlo važnih pitanja koja su postavljena. Počet ću s izvedenicama. E, kažete da pokriće E, na tom području je dosta tanko jer imamo samo jednu odluku o e, ekvivalentnosti sa CFDC-om iz SAD-a, no ta odluka pokriva 95% i više e, svih razmjena kojima se trgovuje izvan Europske unije. Postoje dva velika suota Slopa na svijetu, jedan je Evropska unija, a drugi je SAD i sa odlukom o CFDC-u smo pokrili više od 95% svih swapova kojima se trguje izvan EU-a. Mi smo u kontaktu i sa Singapurom, ali također i Hong Kongom. Oni još nemaju obvezu trgovanja i mi ih želimo e, priznati čim to uvedu, ali te jurisdikcije e, imaju samo mali postotak, najviše 1% u većini slučajeva, a problem je da možemo imati učinkovite ekvivalentnosti u korist europskih e, e, burzi samo ako e, druga država ima obavezu i nas priznati, dakle to mora biti uzajamno. Stoga moramo čekati da oni imaju obvezu trgovanja kako bismo imali podlogu za priznanje ali mi ćemo vjerojatno uspjeti e, napredovati u pregovorima sa Singapurom i Hong Kongom. A drugo, kad je riječ o SAD-u i uključivanje alternativnih sustava trgovanja, mislim da ako se ozbiljno bavimo ekvivalencijom, da moramo e, pokušati razumjeti sustav treće države u potpunosti. Dakle, sustav koji priznajete i mislim da smo to postigli. Mislim da nije pravedno reći da nismo kompetentni za obaviti ovaj posao. E, ja imam odličan tim, imamo dobar input iz trećih država, ali ovi sustavi neće biti uvijek 100% e, isti kao naši. Dakle, imamo vrlo e, razvijene trgovačke jurisdikcije kao što je SAD koji ima vrlo transparentan i otvoren sustav on e, nije isti kao MIFID sustav u svakom pogledu, ali da li ćete imati najbolje, e, najbolju provedbu i konkurentne cijene u tom smislu e, je ravnopravan europskom sustavu. Imam statistike koje dokazuju da smo dobro obavili procjenu, a kada je riječ o dionicama koje podliježu toj odluci, 10 europskih četiri EA e, dionica kojima se trgoje. Mi smo tražili i sitiju da nam e, jave e, stope izvršenja i veličinje tikova i sve se izvršava za, sa tikom od jednog penija i Dakle, tikovi su jedan peni i to je najbolji moguća stopa, a samo ima jedna iznimka, a to je pilot e, veličine tika od pet penija. E, dakle, u e, ocjeni ekvivalentnosti za buze koje priznajemo imamo najbolju moguću stopu izvršenja koja postoji u cijelom SAD-u, dakle mi nismo donijeli pogrešnu odluku no ipak ćemo e, tu odluku e, pratiti e, dakle nije svaki ats udovoljio tim standardima već samo oni koji podlježu obvezi, no to su vrlo transparentne platforme i njihova stopa izvršenja je najbolja moguća u SAD-u. Također, eh, kad, se, kad pređemo na sljedeće pitanje, mi pratimo i veličine tikova u Švicarskoj, i mislim da će nam ova godina dati dobro polazište tako da kada bude trebalo obnoviti odluku e, postojat će usklađenost u veličini tikova između e, Švicarske i Europske unije kako ne bi e, bilo niko u nepovoljnjem položaju. A kao što znate od prosinca 2017 reformiramo neke aspekte ekvivalentnosti trećih država, e, e, imamo više naglaska na suradnji. ESMA će imati ulogu u e, monitoringu e, trećih e, država nakon što su priznate. ESMA će biti ulazna točka za sve naše odnose s trećim državama i više MU-ova treba znati što se događa u trećim državama i znam da sam prekoračio vrijeme. Pitanje otvoreno pristupa, članak 35 i 36 MIFID-a. Svi znamo e, da je to zamrznuto e, za sljedećih 30 mjeseci. Ništa se neće pokrenuti sljedećih 30 mjeseci, tako da imamo dovoljno vremena razmatrati ovu politiku e, kada će isteći trenutna izuzeća, trenutno važeća izuzeća. Hvala i na kraju dajem riječ gospodinu Ostermanu. Hvala. Ja ću eh, ići redom. Eh, spomenuli ste obvezu trgovanja izvedenicama i eh, opcija da se to možda u kratkom roku suspendira, no argument je da ako postoje instrumenti, ako iznenada padne likvidnost tih instrumenta ne možemo iskinuti offline jer time bi se morao mijenjati tehnički standard što traje. Dakle, naša ideja je da to možemo učiniti brže. I mi smo shvatili e, za e, clearing postoji tako nešto pa mislimo da bi bilo e, dobro učiniti nešto slično za obvezu trgovanja. E, također kada je riječ o skrinovima trgovanja, dakle slika e, je vrlo šarena u Europskoj uniji. Imamo nacionalni režim sa vrlo složenim sustavima gdje je potreban reciprocitet, ali također imamo i potpunu zabranu u jednoj državi. E, prema tome to nije objedinjena slika. Ako razmislite o Brexitu i da će najveće financijsko tržište izaći, Ovakva fragmentirana slika nije idealna pa možda bismo e, mogli imati e, jednaka pravila odnosno pravila koja su sličnija e, kad je riječ o entitetama u trećim državama ako radite za vlastiti račun obično imate izuzeća od Mifida, osim ako ne e, trgujete često ali kažu nam pravnici da način kako se primjenjuje MIFID 2 je ako sjedite u Europskoj uniji trebate licencu izvan Europske unije ne trebate, to nije idealna situacija, dakle tema kako e, je cijela, cijeli te režim ekvivalentnosti i pogodan za budućnost e, to je dosta šareno jer imamo e, ekvivalentnosti e, na nekim područjima ali ne na primjer e, na području transparentnosti pa nastojimo to riješiti na pragmatičan način također možete razmisliti o dvostrukom volumenu možemo uzeti u obzir samo trgovanje u, na burzama u Europskoj uniji ako imate podijeljenu likvidnost kao na primjer u Švicarskoj onda potencijalno ne možete uzeti e, u obzir e, glavno e, u skupnu likvidnost u Europskoj uniji pa bismo možda mogli zauzeti drugačiji pristup. Kada je riječ o ekvivalentnim odlukama nacionalnim i privremenim izuzećima, da li ćete usluge dati e, profesionalnim ulagačima, e, drugim ulagačima. Tu postoji puno diskrecije, prema tome možda bi se to trebalo e, ponovo razmotriti i tome pristupiti šire. A sada, kada je riječ o veličini tikova, možda treba naglasiti da ne vidimo da švicarci tu rade nešto pogrešno. Oni su jednostavno preslikali europski režim i primjenjuju potpuno istu tabelu veličina tikova, ali onda imaju veću likvidnost zbog većeg broja dionica, e, pa je njihova veličina tika konkurentnija, ali može se e, to raditi i obrnuto. E, evropska tržišta imaju manja prigovora ali to je nešto čime se moramo pozabaviti. Razmišljamo o tome da pogledamo relevantni RTS i da to otvorimo kako bismo mogli uzeti u obzir likvidnost u trećoj državi ako je tamo e, glavni e, e, glavni skup likvidnosti ali za sada imamo deset država koje još nisu preuzele MIFID 2. To nije sjajan rezultat, ali to je bolje nego 17. Hvala lijepa za svim ovim zapravo dobrim razmišljanjima i mislim da ćemo imati još puno tog o čemu ćemo raspravljati u kontekstu MIFID-a. Međutim, prije nego što sad nastavljamo sa sljedećom točkom, dajem riječ Case Window. Good morning Dobro jutro svima i oprostite, ja nisam znala da ću ja predsjedati našim ekonom danas do prije nekoliko minuta, pa onda bi vas lijepo mola za malo strpljenja da se priberem i vidim svoje dokumente. Dakle, prelazimo na godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja. Naš izvjestitelj je Ramon Tremosa, pa odmah mu dajem riječ da nas izvijesti. Hvala lijepo. Evo, drage kolege, danas imamo zapravo prvi dio amandmana na izvješće, a jučer smo, moram vam reći, imali vrlo, vrlo dobar prvi sastanak sa izvjestiteljima u na kojem smo dogovorili puno kompromisa i mislim da idemo u pravom smjeru. Rasprava je bila vrlo plodonosna i usuglasili smo jako puno ne samo konkretnih formulacija za amandmane nego i općenito smo zapravo se suglasili oko atmosfere i zapravo načina kako trebamo nastaviti sa tim izvješćem. Ja sam, kao što znate, to je bilo prvi put da sam ja bio izvjestitelj u parlamentu za ovo tržišno natjecanje, politiku tržišnog natjecanja i mislim da je najbolji način kako zapravo odraditi svoju dužnost prema našim biračima i građanima je da postignemo konsenzus u tim važnim stvarima i na taj način mislim, ćemo i postići neke rezultate. Sama glavna uprava za tržišno natjecanje Europske komisije je jako dobro odradila svoj posao i mi smo jučer recimo se dogovorili da želimo tu potaknuti tu glavnu upravu da ako imaju još puno toga što treba učiniti, da jednostavno relociraju različite resurse i ljude i ostalo, jer su to prevažne teme. Naravno, mi smo vrlo fleksibilni u svemu tome i spremni smo isto surađivati, ali kao što znate, mi ipak moramo vrlo otvoreno govoriti u svom izvješću i ako želimo mi ne želimo biti ovdje forum, mi smo parlament, prema tome mi ćemo otvoreno govoriti o konkretnim slučajevima koji se događaju i o svemu što je, mi ćemo imenovati i zemlje i korporacije i sve one koji krše pravila o pravednom tržišnom natjecanju jer je to napokon naša dužnost, mi smo parlament Evo sad kad dolazimo do sadržaja, mi smo jako puno radili na bankama i bavili smo se ovim istragama koje komisija provodi protiv svih koji krše pravila tržišnog natjecanja. Mislim da smo dobro izvješće složili. A na kraju sretna sam što vam mogu reći da dajemo i mandat e, na glavnoj upravi da zapravo se izvrši stanoviti pritisak i na nacionalna tijela za nadzor tržišnog natjecanja kako bi se ne bi u nacionalnim okvirima dolazilo do e, narušavanja našeg unutarnjeg tržišta mislim da smo tu postigli čak i konsenzus. Na kraju kad govorimo o jasno govorimo o težnom natjecanju u sektoru zrakoplo, zračnog prijevoza. Jučer smo, kao što znate, na našem odboru imali nakon glasanja jednu vrlo zanimljivu raspravu i govorili smo upravo o pitanju konkurencije u avijaciji i zračnom prometu, no ne smijemo zaboraviti ni na potrebe javnih e, recimo e, različitog transporta od javnog značenja jer naravno kad pomislite na neke izolirane otoke i neke izolirane regije slične vrste u Europi jasno je da tu moraju biti i posebne usluge koje nisu isključivo tržište. i ne podliježu isključivo tržišnom natjecanju, tako jasno. Hvala lijepo, a sada Zikfrid Moresan u ime socijaldemokrata. Da, hvala. Doista, kolega Stoloža je zapravo izvjestitelj sjene za socijaldemokrate, nažalost nije mogao biti danas s nama, pa ću ja onda u njegovo ime govoriti kao njegov zamjenik. Prvo hvala puno izvjestitelju na svemu što je učinio i na samom izvješću, a potom i na kompromisima oko amandmana. Kao što je rekao, bili smo jako dobar sastanak jučer naših izvjestitelja u Sjeni i mi smo bili prisutni naš klub zastupnika i mislim da će izvjestitelj još možda malo nešto naprijed kako smo se dogovorili na preformuliranju nekih stvari u zadnjim ovim amandmanima, a imamo i neka otvorena pitanja kod financijskih servisa, usluga, dakle, ali sve u svemu smo na jako dobrom putu. E sad konkretno o amandmanima. Mi ne smatramo da je politika tržišnog natjecanja jedna od onih politika e, Evropske unije o kojoj će političari donositi odluke. Mislim da to treba više tehničarima i stručnjacima prepustiti jer to su tehnička pitanja. Ali ono što mi trebamo učiniti je otvoreno reći koje su u specifičnim slučajevima korporacije i poduzeća kršila pravila o tržišnom natjecanju i tu treba biti otvoren. Dakle, i tu smo, mislim, mi našli kod našeg izvješća i kompromise, ovih kompromisnih amandmana jednu zajedničku liniju. Tako da mi doista imenujemo i otvorno kažemo sve što se može reći i što se zamijetilo, a onda će opća a glavna uprava zatim treba raditi svoj posao komisiji Zatim, unutarnje bankarsko tržište. Jako puno je učinjeno na bankarskoj uniji proteklih godina i imamo jedinstvene instrumente i alatke i isto tako imamo harmonizirane instrumente za konvergenciju. Prema tome mi ne bi sada govorili o tome da nedostaje onaj pravo i unutarnje zajedničko bankarsko tržište. Previše je u prošlosti učinjeno, a da bi to bilo danas još istina. I tu se slažemo. Treća stvar, kad e, govorimo o istragama protiv monopola i protiv e, stvaranja kartela dakle te istrage za stvaranje kartela i zloporabu dominantnih pozicija na tržištu to su vrlo bitne stvari koje ne smijemo zapostaviti u našem izvješću zatim pitanje poljoprivrede ali tu surađujemo sa izvjestiteljima. Još ima nekoliko, da kažemo, fraze i termina iz poljoprivrede, termina koje treba točno još definirati kako bih mogli koristiti u izvješću u kontekstu tržišnog natjecanja. Zatim, pitanje poreza. Mi smatramo naravno da se porezi tamo trebaju plaćati gdje, gdje je dobit ostvarena gdje je glavna djelatnost obavljena i dobit ostvarena. Naravno, i smatramo da ovo referiranje na minimalni porez, na stopu poreza na dobit jednostavno ovdje ne spada u ovo izvješće. Sad, pitanje korupcije. Mi smatramo da je korupcija posebno u javnoj nabavi još uvijek jedna velika opasnost po naše unutarnje tržište. Smatramo da ga narušava, narušava konkurenciju i iste šanse za sve pogotovo kad je u pitanju i korištenje javnih sredstava u okviru nabave. Naravno, mislimo da tu je, pozdravljamo što se recimo i ured europskog tužitelja spominje i njegove ingerencije u tom kontekstu. Zatim, pitanje rokova i vremena. Dakle, politike i cilja, otvorenje ciljeva mora naravno naći jednu finu balansu između istraga i onog što kasnije se treba učiniti da bi se stvari procesuirale i mi naravno ne želimo komisiji sugerirati nikakve konkretne rokove, tu moramo naći uvijek finu rasprave. To bi bilo previše političkog utjecaja. Mi ne diktiramo komisiji nikakve rokove. Ona mora sama naći balans između tog koliko će istraživati, koliko će onda ići stvar pred, e, dakle u pravnu proceduru. Ista stvar vrijedi i za Švicarsku i ostale primjere. Ali u svakom slučaju i stojimo na tome da na tržištu treba zaštititi da budu iste šanse za sve. isto treba zaštiti i očuvati mogućnost naših potrošača da donose informiranje odluke. Ali sve u svemu, mislim da smo na dobrom putu s ovim izvješćem. Puno hvala izvjestitelju na svemu što je učinio. Smatramo da što se više to izvješće bude zapravo držalo ispunjanja one ključne uloge koju parlament treba zastupati kod zaštite tržišnog natjecanja, to ćemo imati lakši posao. Hvala lijepo. Mislim da izvjestitelj i izvjestitelj u sjeni imaju po pet minuta, a svi oni koji se kasnije jave za riječ imaju maksimalno dvije minute. Hvala vam, vi ste se uglavnom držali vremena. Sljedeći u ime socijaldemokrata je Focan. Hvala. Mislim da smo imali dobre amandmane, što je postigli smo zapravo dobru bazu za daljnju suradnju kod ovog izvješća našeg izvjestitelja. Ali tekst kojeg predlaže izvjestitelj je na pravom putu. Za nas su posebno važne, posebno važna zaštita najslabijih u E, tržišnom natjecanju. To smo rekli i kod svih naših, e, našim amandmanima. Onda pitanje Google-a. To se naravno već je odrazilo u prvoj verziji izvješća. Naravno, tu se i dosta fokusiralo na Google, jer moramo govoriti otvoreno o tom problemu. Jasno i razumno, ne možemo to sad sakriti niti pod tepih pomesti. To svi moraju znati moramo biti naravno što je moguće precizniji pritom, ali istodobno i, i pronaći najvažnije stvari navesti u našem izvješću. Nadalje kad se govori o općenito online trgovini i velikim igračima u digitaliziranoj trgovini i svijetu, onda se to mora i otvorno reći da neke manje e, poduzeća bivaju jednostavno pometene s tržišta, ali mi moramo sačuvati to jedno objektivno tržišno natjecanje. To se isto odnosi i kod recimo zračnih prevoznika, to je ista stvar jer e, napokon mi moramo i zbog naših potrošača i zbog tržišta očuvati ove male kako bi ljudi mogli i cijenom birati i imali više slobode tu a i kako bi se to zapravo spriječila svakom mogućnost kartela zatim vjerujem da recimo smjernice koje treba izdati za provedbu moraju izdati sa punom odgovornošću i da to mora ići naravno pod ruku sa onim što komisija radi, ali kao što smo rekli tu prepuštamo komisiji da sama nađe balans recimo između svojih istraga i ono kad se krene u procesuiranju. Zatim, moramo jako paziti kod liberalizacije. Ne možemo samo liberalizacije radi otvarati tržište za ponešto gdje se recimo neće gdje ćemo ugroziti e, pružanje temeljnih usluga koje garantira Europska unija svojim građanima bez obzira u kojoj regiji oni živjeli. To, to se naravno odražava i u našim kompromisnim amandmanima koje smo i u općem predlozima amandmana koje smo mi podnijeli. Zatim, moramo zaštititi naravno pritom i radnike i sve koji su zaposleni u sektorima takvim, kao i potrošače s druge strane. Zatim, imamo tu i jake referiranja na politiku tržišnog natjecanja na području poljoprivrede. Pitanje jasno cijene hrane i koliko ta hrana košta od samog proizvođača do konačnog potrošača i mislim da smo i tu dali različite prijedloge amandmana i na kojima smo e, već e, na dobrom putu da ih usvojimo, ali cilj naših amandmana je da zaštiti naravno i najmanje proizvođače poljoprivredne u tom lancu, e, bez obzira na volatilnost cijena. Hvala lijepo sada gospodin Luns. Hvala, ja zapravo želim pridružiti kolegama od Pučana i socijaldemokrata u čestitkama našem izvjestitelju. Stvarno ste odličan posao odradili, imali ste jučer i jedan vrlo, vrlo plodonosan sastanak sa sjenama koji je održan. Ja se neću sad toliko koncentrirati na posao izvjestitelja, nego više na amandmane koji još uvijek e, ovako su dijelom, kod kojih je dijelom postignut kompromis, kod dijelom, ali još uvijek nije evo, to je i kolega Muresan govorio u ime Pučana. Mislim da trebamo sačuvati našu koncentraciju, naš fokus jer nemojmo zaboraviti da je ovo ipak jedno izvješće o, političkom, o politici tržišnog natjecanja, a nije isključivo izvješće posvećeno porezima ili da se pretvori isključivo o izvješće o Google. To ne smijemo dakle izgubiti iz fokusa, to moramo vrlo široko gledati. I moramo naglasiti da je cilj svega toga da se sadrži jedna ista šanse za sve, jedno tržište slobodnog natjecanja bez kartela i zatim moramo paziti dakle da to izvješće ne ode preko onog opsega i onog područja za koje kom je namijenjeno. Ali u tom kontekstu imamo još nekoliko izoliranih amandmana nekih kolega koji zapravo idu predaleko, idu zapravo to nas brine u ECR-u, u našem klubu zastupnika, jer bi htjeli da ostanemo fokusirani na onu materiju o kojoj se radi izvješće. Zatim, to je kolega Moresan već spomenuo, a to je Dakle, mi ne možemo određivati rokove komisiji i glavnoj upravi za tržišno natjecanje. Naime, oni su ti koji su odgovorni za provođenje istraga u vezi tržišnog natjecanja i za kasnije postupak da se, ako treba se to krene u nekako procesuiranje, ako treba i pravosudno. Ali mi ne možemo njima nametati rokove i određivati kojim tempom će raditi. To napokon oni moraju sami razriješiti i naći jedno izbalansirano rješenje, iako su u pitanju pojedine korporacije ili recimo zemlje članice. Zatim, treće, ima puno izvješća u Europskom parlamentu, pa je mislim jako bitno da se uzajamno poštujemo, pogotovo kad se referira na neka otvorena dosije na kojima se još radi. I mislim da je izvjestitelj apsolutno poštivao ta naša osnovna načela. On ne ide previše u detalje sa ovim izvješćima koja se pišu i tek su u fazi izrade, ali s druge strane imaju neke amandmane u kojima ide jednostavno predaleko. Recimo, ovi amandmani koji se tiču OECD-a i poreza to mislim to treba ići u ove dosjee i treba se odraditi u izvješćima o poreznim dosjeima i poreznim zakonskim aktima ali ne ovdje jer ovdje se veli moramo vratiti na temeljnost predmeta ovoga to je politika tržišnog natjecanja isto se odnosi neki put kad se ide previše u specijalne probleme zračnog prevoza i tako dalje zatim sljedeće ono što zaslužuje našu pozornost a to je dakle tržišno natjecanje na našem unutarnjem tržištu i kako tu recimo središnje banke pokušavaju opravdati selektivno kupnju od, i od, e, ili iz e, dužnosnih papira ili vrijed e, mjenica. Prošli puta ste nam obećali da ćete te stvari još ispitati, dati nam vrlo kvalitetne odgovore na to, ali mislim da bi trebali našu nadležnu povjerenicu podsjetiti na tu obvezu, da bi to isto tako trebalo još odraditi kako bi mi to imali u izvješću. A na kraju, evo još jedan puta hvala na onim sjajnim raspravama koje smo jučer počeli. Hvala lijepo. Hvala i vama. Ne vidim e, da je ovdje netko od izvjestitelja u sjeni na mom popisu, tako da Otvaram spontanavljanje za riječ. Perman Šperez na dvije minute. Hvala vam gospođo predsjednice. Dopustite mi da prije svega pozdravim e, jednu skupinu novinara koji su na e, našoj koji su ovdje na e, sudjeluju jednoj edukaciji u institutu Jacques Delors. Nisam imala prilike proučiti kompromisne amandmane. Htjela bih se samo osvrnuti na neke amandmane koje sam predložila i mislim da bi bilo dobro da se u konačnici uvrste u kompromisne amandmane, no htjela bih samo nešto općenito reći vezano za godišnje izvješće o tržišnom natjecanju, da kako da mi ne obuhvaćamo sva, sve pojedine slučajeve koji su u nadležnosti tijela za e, zaštitu tržišnog natjecanja. Dakle, mi, samo, mi se samo bavimo definicijom općeg okvira. Dakle, u godišnjem izvješću ne možemo ne imati nikakvu ocjenu odluka koje je komisija donijela, jer to mi se čini pomalo grotesknim. Ispričavam se što upotrebljavam e, taj izraz. Dakle, bilo da je riječ o Googleu, Appleu ili o nekom drugom slučaju, e, nevjerojatno mi je da Europski parlament ne može ništa reći o tim odlukama. Mislim da to nije dobra praksa, naprotiv, smatram da je predstavljanje ovogodišnjeg izvješća upravo prilika da se da jedna opća analiza odluka komisije. U tom smislu sam predložila neke amandmane posebno vezano uz istragu koja je u tijeku, a tiče se uvjete eksploatacije radnika u tvrtci McDonald's ili pak e, utjecaj afere Monsanto Bayer i mislim da je to nešto e, što spada u legitimni interes parlamenta i mislim da ne znači da se na taj način upličemo u nadležnost e, tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja. Htjela bih još spomenuti neke amandmane što se tiče e, međunarodnog učinka naše politike zaštite tržišnog natjecanja, jer e, naime interakcija između glavne uprave za zaštitu tržišnog natjecanja i glavne uprave za međunarodnu trgovinu uistinu je ključna i mislim da bi to trebalo ostvariti određeni napredak i to uz podršku našeg parlamenta. Hvala. Ima li još e, nekoga tko se želi javiti za riječ? Ako to nije slučaj, onda pozdravljam e, ravnatelja glavne uprave KOMP. Ako on ili njegovi suradnici žele uzeti riječ u ovom trenutku, rado ćemo ih saslušati. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, dopustite mi da ukratko dam e, nekoliko općih komentara mi pozdravljamo ovu e, kritičnu kritičku analizu aktivnosti Europske komisije vezano uz ovogodišnje izvješće pregleda rada u području zaštite tržišnog natjecanja. Što se tiče povjerenice Vestager, mi e, pozdravljamo konstruktivni dijalog sa Europskim parlamentom, posebno sa odborom Ekon, te radnom skupinom za zaštitu tržišnog natjecanja iz parlamenta. Zahvaljujem izvjestitelju, izvjestiteljima o sjeni i općenito članovima odbora na ovim detaljnim komentarima. Mi ćemo pažljivo proučiti ovu rezoluciju i e, očitovat ćemo se o tome. Ako mi dopustite, spomenut ću samo jednu konkretnu stvar. Mi pozdravljamo činjenicu da je Europski parlament poklanja e, pozornost e, brzini i relevantnosti provedbe. To su također e, glavni parametri kojim, kojima se bavi povjerenica Vestager i to zahtjeva modernizaciju načina rada i naših instrumenata. Dakle, rad posla na tome nije gotov ne može jedna mjera riješiti, odnosno raspasti ovaj gordijski čvor. Mi moramo smanjiti vrijeme trajanja istrage, moramo imati bolje ciljane istražne mjere, trebamo također usavršiti pristup dokumentima što se tiče tvrtki na koje se odnosi istraga i moramo e, dati pozitivne poticajne mjere strankama da sudjeluju u e, samom postupku. Što se tiče e, dakle antitrustovskog djelovanja, riječ je dakle o zabrani određenih e, oblika ponašanja E, sudska praksa stavlja snažan naglasak na točnost naših e, spoznaja i u ovome trenutku e, se i dalje inzistira na tome u sudskoj praksi. Što se tiče modaliteta za obrzavanje postupaka, mislim da ne bismo trebali polagati previše vjere u e, i neke pojedine elemente kao što su indikativni vremenski rokovi, a u konačnici ćemo možda razgovarati više o e, troškovima i o prednostima. Posebno sam zahvalan na pozornosti e, koju parlament posvećuje ljudskim, tehničkim i financijskim resursima glavne uprave za zaštitu tržišnog natjecanja. To je iznimno važno kako bismo mogli ići u korak sa e, razvojem situacije na tržištu. Dakle, samo da spomenem umjetnu inteligenciju i e, velike podatke čak i u slučajevima kao što je Google Shopping, tu smo imali 2,4 terabajta podataka, e, oko 2,7 milijardi zahtjeva za pretraživanjem, tako da mislim da moramo obratiti pozornost na to i posebno želim skrenuti vašu pozornost na predstojeće pregovore o višegodišnjem financijskom okviru i na sve programe koji će biti njime obuhvaćeni. Mislim da je to dobra prilika da e, se komisiji osiguraju e, odgovarajući resursi kako bi se mogla nositi s tim izazovima. Sada ću ovdje stati e, zajedno sa kolegama mi ćemo i dalje biti na raspolaganju i spremni smo na dijalog i nadamo se da ćemo nastaviti ovu raspravu. Hvala vam na vašem konstruktivnom pristupu e, ovom području politike. Hvala vam i naš odbor također cijeni vašu nazočnost ovdje i zahvaljujem također činjenicu da kontaktirate sa zastupnicima ovoga parlamenta vezano sve aspekte vašega rada. I sada ponovno riječ ima izvjestitelj na jednu minutu. On će iznijeti zaključke. Hvala vam, zahvaljujem svima na komentarima. Da kako ja sam spreman preformulirati e, kompromisne amandmane ako je potrebno. E, imamo kompromisne amandmane zato što pokušavamo objediniti amandmane pojedinih zastupnika, no ja sam e, da kako spreman e, ići na široki konsenzus kako bismo dobili što veći broj glasova zastupnika na plenarnoj sjednici. Na taj način možemo uputiti e, snažnu demokratsku poruku komisiji, glavnoj upravi za zaštitu tržišnog natjecanja i našim građanima. Da kako, što se tiče pitanja E, imenovanja zemalja, otvoren sam prema tome, kod nekih tvrtki ne možemo e, se praviti ludi. Primjerice, Google je 2013. godine po prvi puta ovdje spomenut i nakon e, brojnih godina tijekom kojih se vodila rasprava, Google je povećao svoj udio na tržištu sa 50 do 95% u raznim državama članicama Europske unije i u to vrijeme je uistinu e, negativno utjecao na mala i srednja poduzeća u Europskoj uniji, tako da su neki ljudi bili razumni i dali su mandat komisiji da provede istragu u vezi sa slučajem Google. To su stvarne činjenice, tako da kada se vratim kući, kada me pitaju što radim u parlamentu, kažem da mi izrađujemo izvješća e, koja se bave konkretnim slučajevima o kojima pišu mediji i tu imamo neke e, konkretne činjenice prema tome mi ne možemo govoriti samo o nekim stvarima općenito generičke zato sam se zalagao za konkretne slučajeve. Hvala vam. Sljedeću razmjenu mišljenja ćemo održati u veljači u Strasburu i mislim da će to biti odlučujući korak e, da dobijemo e, većinsku potporu. Hvala. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju, zahvaljujem svima koji su uzeli riječ na ovu temu danas ujutro. Koliko shvaćam vi već vodite razgovore o kompromisnim amandmanima. Nadam se da će to uroditi plodom. Što se tiče vremenskih rokova, želim vas upozoriti da bismo e, dvadeset 22. veljače trebali održati glasovanje na odboru Ekon kako bismo negdje do travnja mogli održati glasovanje na plenarnoj sjednici. Sada ću zaključiti raspravu na ovu temu. Hvala vam svima. Malo smo uranili u odnosu na dnevni red. Moram priznati da nemam često priliku najaviti tako što. E, vidim da... Um, vidim da ovdje imamo izvjestitelje iz većih klubova kao i izvjestitelja. A uskoro će biti 10.45 pa se nadam da me niko neće prekoriti što sam eh, prerano otvorila ovu temu. Dakle, prelazim na sljedeću temu, uspostava okvira za pregled izravnih stranih ulaganja u Europsku uniju. Riječ ima Robert Zile. Izvolite. Hvala, drage kolege. E, izravna strana ulaganja sastavni su dio gospodarstva Europske unije i doprinose rastu i razvoju. Tu se ne radi samo o novcu i o otvaranju novih radnih mjesta, nego i o e, dobrim praksama koje investitori sa sobom donose. Međutim, neke Investicije e, predstavljaju rizik ne za zemlju primateljstvu nego za susjedne zemlje, zemlje na koje pojedina ulaganja mogu utjecati, trebale bi moći izraziti e, svoju zabrinutost drugima. Mi trenutno imamo sustav analize u 12 država članica Europske unije. E, stupanj, odnosno razina kvalitete te analize ovisi od zemlje do zemlje, a ovaj prijedlog komisije bi trebao ići po brzom postupku i odnosi se također i na buduću uporabu tih e, prikupljenih podataka. Ako ste čuli e, naše dužnosnike komisije koji su zaduženi za ovaj dosje, e, mogli ste čuti da se tu najviše odnosi na Kinu, dakle smjer, smjer ovog izvješća i jest taj. Iz tog razloga sam ja iznio određene prijedloge e, kako bi se izmijenio tekst ovoga izvješća. Prije svega mi bismo htjeli imati definiciju ulaganja trećih zemalja u području sigurnosti javnog poretka. Smatramo da bi e, ta definicija mogla smanjiti prilike za takozvana neizravna izravna strana ulaganja s obzirom da još uvijek postoje praznine i kao što možete vidjeti iz mog izvješća mi bismo htjeli dobiti tu definiciju kako bi e, pravne i fizičke osobe iz trećih zemalja to mogle učiniti preko neke države članice, dakle i kako bi mogli kao investitori doći na tržište Europske unije. E, htjeli bismo da to također bude obuhvaćeno ovom analizom. Dakle, mislim da je to e, pitanje prave definicije dosta važno. Mi također smatram da bi se kontaktne točke mogle koristiti kako bi države članice dobile informacije od komisije o e, krajnjim zemljama domaćinima u e, investicija u drugim državama članicama. Dakle, te informacije bi se trebale koristiti na najbolji mogući način. To i to što se tiče dakle, država članica i komisije u slučaju da komisija zaprimi zahtjev za informacijama od neke države članice. Zatim, e, što se tiče javnog poretka, e, on u velikoj mjeri danas ovisi i o vlasničkoj strukturi nad medijskim kućama, iz tog razloga bismo to htjeli proširiti i na ovo područje. Mi smo isto tako proširili geografsko opseg, uključujući i teritorijalne vode država članica, budući da neke investicije dolaze i preko teritorijalnih voda država članica i to je u geopolitičkom smislu važno. Uključili smo ovdje i porezne oaze, e, njihov broj je sada manji na ovom popisu, ali kao što znate i preko poreznih oaza neka e, izravna strana ulaganja dolaze do teritorija država članica. Zatim tu su i portfeljske investicije i kontrola nekih investicijskih područja. Vrlo je kontroverzno sljedeće pitanje. Dakle, za ulaganja za obrambene svrhe iz gdje ne bi trebalo dakle postati mogućnost te analize. Dakle, kada je riječ o investicijama iz država članica NATO saveza. Dakle, u slučaju da investicije dolaze iz e, takvih e, zemalja koje su članice NATO saveza, to ne predstavlja sigurnosnu prijednju da pače čak može značiti i suprotno. Znam da je ovo pitanje politički vrlo osjetljivo, tako da sam e, htio da o tome porazgovaramo kako bismo pronašli najbolje moguće rješenje. Što se tiče povjerljivosti, e, mislimo da e, je dobro da se neke od tih informacija tretiraju kao povjerljive, budući da je riječ da o osjetljivoj kategoriji podataka Tako da je ta aspekt e, prema našem mišljenju vrlo važan i zaključno bih htio reći da uistinu vjerujem da ovaj e, sustav analize i pregleda neće zaustaviti izravna strana ulaganja u većinu država članica. E, kao što znamo ponekad imamo i manjak investicija što bi možda se moglo nastaviti i u budućnosti, a u nekim državama članicama se akumulira bogatstvo, tako da strana ulaganja predstavljaju priliku nekim državama članicama da uhvate korak sa prosjekom Europske unije. Mislim da moramo uzeti sve te argumente u obzir kada budemo radili na ovom dosjeu. Hvala. Zahvaljujem, a sada izvjestitelji u Hvala vam gospođo predsjednice. Ja bih prije svega htjela naglasiti važnost ove inicijative koju nam predlaže Europska komisija koja ide u dobrom smjeru i mislim da to možemo smatrati jednom prvom fazom. Želim također podsjetiti da su izravna strana ulaganja neophodna, dakle to uopće nije upitno, ona su neophodna za Europsku uniju i njezine države članice. ostalom, mi smo prva e, zemljopisna zona e, u svijetu koja želi privući strana ulaganja i što se tiče zapošljavanja e, iz perspektive zapošljavanja u državama članicama Europskoj to je uistinu vrlo relevantno pitanje. Međutim, E, ne smemo biti naivni, moramo biti svjesni toga da Europska unija posjeduje tehnologiju i znanje koje je jedinstveno i koje je e, najnaprednije u svijetu u nekim strateškim i nestrateškim područjima i to može izazvati e, određenu zavist. Dakle, pitanje je filtriranja investicija, odnosno pregleda investicija je instrument koji pozdravljamo i koji je dobar za zaštitu naše infrastrukture, kritične infrastrukture te sigurnosti opskrbe. Želim zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu mišljenja koje predstavlja dobru polazišnu osnovu za daljnji rad. Htjela bih iznijeti nekoliko primjedbi i prijedloga na različite teme. Kao prvo, e, smatram da je važno da se ovaj pregled investicija ne ograniči samo na e, strateške investicije. Mislim da moramo ostati otvoreni i uzeti u obzir sve investicije. Kada je riječ o portfelju investicija, mislim da bi bilo o, e, portfeljnim investicijama, mislim da ne bi bilo dobro da ih e, isključimo. Jer e, što se tiče e, participacije, odnosno iznosa participacije, ne postoje zapravo uzračno posljedična veza između te razine i samih vlasnika. Tako da mislim da što se tiče ovoga pregleda investicija i različitih kategorija trećih zemalja, čini mi se da je to pitanje e, o kojemu ćemo još razgovarati. Ja se zalažem za prijedlog Europske komisije, dakle sklona sam njihovom prijedlogu, tako e, gdje se zapravo omogućuje pregled nad svim investicijama i to se odnosi na sve zemlje izvan Europske unije. Što se tiče uvrštavanja medija u kritičnu infrastrukturu, taj mi se prijedlog čini dobrim i mislim da bismo mogli otići korak dalje i da bismo tu mogli uključiti i eh, aeronautički eh, sektor i obrambeni sektor. Htjela bih dodati još dvije primjedbe vezano uz nužnost eh, brzih postupaka, mislim da bi države članice i komisija trebali analizirati informacije u kratkim rokovima i htjela bih također ovdje ustrati na tome da je potrebna dobra suradnja među državama članicama. Imali smo početkom tjedna jedno saslušanje i e, i također i komisija naglasila e, tu potrebu e, za prikupljanjem informacija i da kako to isto tako znači da se prema informacijama mora postupati na povjerljiv način, ali mislim da to nije problematično. Drago mi je E, drago će mi biti razgovarati sa, o ovim aspektima sa izvjestiteljem i sa ostalim izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Dakle, vrlo je korisno što se pridržavate vremena. Sljedeća intervencija za S i D, izvolite. Puno hvala. Biću još kraći. izravna strana ulaganja igraju veliku ulogu u europskim ekonomijama. Govorimo o otvaranju radnih mjesta, transferu tehnologije, know-howa, dakle grade se mnogi mostovi među različitim ekonomijama. To nam pomaže i izgraditi naše tržište rada. Zbog toga pozdravljam ideju mehanizma koju predlaže Europska komisija kako bi se mogla provjeravati ta izravna strana ulaganja jer nemaju sva pozitivni učinak na gospodarstva država članica nemaju sva pozitivan e, utjecaj na europske projekte. Vrlo često smo imali primjere gdje su ulaganja išla protiv europskih interesa i ugrožavala europske projekte. Stoga mislim da je jako važno da razgovaramo o zemljama podrijetla, odakle dolaze ta izravna strana ulaganja bilo koje države koje su na popisu za sankcije ili e, koje su porezne oaze trebaju biti tretirane potpuno drugačije. Također mislim da je važno da Evropska unija bude u potpunosti svjesna učinka tih e, ulaganja. Treba postojati kvantifikacija i evaluacija tih ulaganja. Mislim da je ovo izvješće dobro došlo i jedva čekam da počnem raditi na njemu. Puno hvala na ovoj prvoj razmjeni mišljenja. Hvala, čini se da nema nikoga iz GUE, dakle sada riječ ima klub ALDE. Hvala. Prvo želim zahvaliti gospodinu Zileu na nacrtu izvješća to izvješće sadrži mnoge ideje koje osnažuju europski prijedlog. Na primjer, pozdravljam proširenje područja primjene na ulagače iz trećih država e, koji su e, neizravno e, financirani od strane stranih vlada. Strana ulaganja su vrlo važna za našu ekonomiju i e, dovode do otvaranja ravnih mjesta i rasta. Stoga moramo izbjeći protekcionistički stav trebamo ulagačima ponuditi transparentnost i sigurnost. Međutim, kao što je rekao predsjednik Juncker u svom govoru o stanju Unije, nismo naivni u slobodnoj trgovini. Europa uvijek mora braniti svoje strateške interese, a to od nas očekuju i građani Europske unije. Drago mi je da komisija predlaže uredbe. To znači da komisija uviđa vrijednost europskog pristupa. EU Europska unija ima isključivu nadležnost kad je riječ o izravnim stranim ulaganjima. Imajući to na umu, pitala bih komisiju zašto želi davati savjete samo u pitanjemu sigurnosti i javnog poretka, a ostavlja zemljama članicama eh, diskreciju kao izvjestiteljica u sjeni želim raditi e, u pravcu prijedloga koji će nam omogućiti da kolektivno branimo europske strateške interese kada su oni ugroženi. Na primjer, da li bismo u financijskoj e, krizi i dalje bili prodali grčku luku? E, trebamo li ovu uredbu povezati s europskim semestrom? Narednih tjedana želim razmatrati ova pitanja zajedno s izvjestiteljem i kolegama. Radujem se našem budućem radu. Hvala na pozornosti. Dakle, ne vidim ovdje e, zelene, dakle, moli. Da, ja ovdje zamjenjujem Ernesta. Zahvaljujemo gospodinu Zileu na dobrom temelju za rad koji nam je dao i što nam je omogućio raspravu o prijedlogu komisije. E, glavna svrha prijedloga je pojašnjavanje pojma nacionalne sigurnosti i javnog poreska. E, ugovori samo na, na toj osnovi omogućuju ograničavanje e, tijekova e, kapitala. U članku četiri prijedloga komisija e, pojašnjava područje primjene tih pojmova pa, javnog poretka i nacionalne sigurnosti E, to uključuje i da li e, ulagača financira e, vlada treće države. Također se navode sektori vezani uz javnu sigurnost. To će dati zemljama članicama dodatnu pravnu sigurnost kada smiju blokirati izravna strana ulaganja. Također se E, radi i na mehanizmima za provjeru i e, uzimanje u obzir komentara država članica o pravnom lijeku. Dakle, to će izgraditi koherentniju europsku industrijsku politiku dodaje novu dimenziju europskih interesa e, koji će osnažiti europske projekte poboljšat će se koordinacija i koherentnost djelovanja e, zemalja Evropske unije u odnosu na strane partnere iz trećih zemalja to bi moglo pridonijeti tome da Evropska unija djeluje je koherentnije prema van i zeleni smatraju to pozitivnim. Kada je riječ o prijedlozima e, izvjestitelja, pozdravljamo njegov napor e, da se da administrativni e, teret bude proporcionalan i opravdan. Europska unija ima najotvoreniji režim ulaganja. Također nam je drago što se uključuju mediji u popis prioriteta. Pozdravlja imamo i e, crnu listu e, e, jurisdikcija koje ne surađuju iako nas brine način na koji vijeće potkopava vrijednost te crne liste. U jednom pogledu naš klub misli da treba izmijeniti i dopuniti ovaj prijedlog jer se mnoga fiktivna poduzeća osnivaju i to treba bolje definirati. Kada je riječ o našem pristupu u ovom E, trenutku mislimo da nedostaju tri glavna elementa iz ovog prijedloga. Prvo je da treba biti jasno da države članice moraju zabraniti strano ulaganje ako potječe iz države e, koja ne poštuje e, pravo ljudska prava gdje je diktatorski režim. Nadalje, kada je riječ o fondovima moraju se pridržavati načela iz Santiago o transparentnosti i na kraju e, u ovom trenutku nema uloge za parlament u procesu provjere. E, komisija će obavljati dubinske analize. Postavit će se koordinacijska skupina. Smatramo da bi komisija morala e, barem redovito izvješćavati nas u Europskom parlamentu o tim aktivnostima i da predstavnici parlamenta moraju imati mogućnost prisustvovanja sastancima skupine. Puno vam hvala. Zahvaljujem Moli. Nijedan drugi izvjestitelj u sjeni nije u prostoriji. Da li se netko želi spontano javiti za riječ? U tom slučaju znam e, da je tu povjerenik e, iz opće uprave za trgovinu. Želi li još netko intervenirati? Hvala. Ja sam Silvija Paleri iz opće glavne uprave za e, trgovinu. Ja sam zamjenica e, e, načelnice, odnosno načelnika odjela koji je zadužen za ovaj prijedlog. Zahvaljujem gospodinu Zileru na mišljenju. Zbog kratkog vremena želim reći samo dvije stvari. Prvo, prijedlog da se izmjeni definicija stranog ulagača. To je amandman 13. Mi bismo ovdje rekli da ne možemo smatrati stranim ulagačem poduzeće sa stranim vlasnikom koje je e, nastanjeno u Europskoj uniji po europskom pravu. To je načelo ugovora kada e, je poduzeće ovdje e, nastanjeno onda djeluje kao europsko. No, ako postoji fiktivno poduzeće, naravno, onda države članice mogu poduzeti mjeru da spriječe taj rizik. Postoji konkretan članak u uredbi koji to rješava. Zatim drugi amandman koji se bavi idejom da se isključe neke države e, kao na primjer članice NATO-a. Ja vas želim podsjetiti da radimo e, pod načelima e, svjetske trgovinske obliga, organizacije i GATS-a i da imamo pravnu obvezu prema svim trećim državama postupati na isti način. E, to je naša obveza, nemamo izuzeća. Dakle, ne možemo isključiti bilo koju skupinu e, članica, ali naravno države članice e, kada obavljaju provjeru mogu uspostaviti kriterija koje je članstvo u NATO u jedan od kriterija. To je svakako vezano uz sigurnost javni poredak ali bio bi problem to e, unaprijed isključiti. Puno hvala. Hvala na intervenciji. Sada dajem ponovo riječ izvjestitelju, gospodinu Zileu. Da, zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni. Ja sam zabilježio vaša stajališta i mislim da ćemo uspjeti naći kompromis na kraju. Ja ću e, tome pristupiti vrlo konstruktivno. Samo nekoliko važnih e, stvari koje treba naglasiti Komisija je spomenula neke pravne prepreke e, o kojima možda nismo znali, nismo znali za tu definiciju, no istovremeno je malo čudno da na primjer e, ka, e, u odboru za Panama, za dokumente iz Paname imali smo predmet Landremart i tu nije bilo izravnih stranih ulaganja. Mislim da smo u opasnoj situaciji kad je riječ o toj definiciji moramo naći dobro rješenje no mislim da smo na dobrom putu i da ćemo uspjeti naći rješenje ako doista želimo uspostaviti e, sustav za provjeru Zahvaljujem izvjestitelju i svima koji su intervenirali. E, kada je riječ o vremenskom rasporedu, rok za amandman je 7. veljače, razmatranje amandmana 19. ožujka, a glasovanje u odboru Ekon 26. i 27. ožujka, a uskoro nakon toga plenarna. Dakle, to je vremenski raspored i naši rokovi i nadam se da ćemo se toga pridržavati. Dakle, ovima zaključujemo raspravu o izravnim stranim ulaganjima. Sljedeća točka na dnevnom redu je razno, predsjedateljice nema ništa. Nitko se ne javlja, dakle gotovi smo s točkom razno i sada samo trebam govoriti o sljedećim sastancima srijeda 21. veljače između 9 i 12.30 i 2.30 do 6.30 i četvrtak 22. veljače od 9 do 12.30. Hvala vam lijepo na dolasku i vidimo se uskoro.